Il Presidente. Dobar dan e, svima. Nastavljamo sa zasjedanjem. Zapisnik sa jučerašnje sjednice i on tekstovi koji su odobreni su podijeljeni. Imate li primjedbi? Nemate. Za, dakle, stoga ga zapisnik usvajamo. Idemo sada, prelazimo na izvještaj vijeća o, o prijedlogu proračuna za 2014. Prihvaćat ćemo plave kartone te postupak javljanja, spontanog javljanja za riječ. Dajem riječ gospodinu Rimkunasu Algimantasu u ime vijeća. Hvala predsjedatelju. Uvaženi zastupnici, čast mi je da vam danas mogu predstaviti stajalište vijeća o nacrtu općeg proračuna za proračunsku godinu 2014. To je prvi godišnji proračun u okviru višegodišnjeg financijskog okvira. Ovo stajalište je vijeće usvojilo 2. rujna. Gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici, od samoga početka želim vam pružiti jamstva da je vijeće spremno surađivati s parlamentom i komisijom u predstojećim mjesecima kako bismo postigli dogovor o realnom i uravnoteženom proračunu za 2014. godinu. Tijesna i učinkovita suradnja je u tu svrhu potrebna. Vijeće će sa svoje strane biti spremno konstruktivno raditi u duhu postizanja kompromisa. Vrlo mi je drago što vidim da je trijalog za proračun koji se održao prošli tjedan, 3. rujna, e, doveo do pozitivnog ishoda. To je ohrabrujuće. Posebno mi je bilo drago primijetiti da mi svi u Europskom parlamentu i vijeću možemo doći do dogovora o prioritetu koji dajemo programima i aktivnostima kojima se podupiru rasti zapošljavanje. U tom smislu želim naglasiti da vijeće prihvaća iznose koje je predložila komisija u nacrtu proračuna za 2014. za sve operativne programe koje e, operativne izdatke koje se tiču programa temeljem novog višegodišnjeg financijskog okvira. Želim spomenuti da svi rezovi koje vijeće predlaže u ovom stalištu imaju osnovu na detaljnoj analizi provedbe pojedinih programa i aktivnosti te da nismo predlagali nikakve e, neodgovarajuće rezove. Stajalište vijeća o nacrtu prvog e, općeg preračuna temeljem novog VFO predviđa 1,42,2 milijarde u obvezama. Ono ima potporu e, velike većine država članica. Htio bih skrenuti vašu pozornost na tri važne stvari na kojima se zasniva stajalište vijeća. Kao prvo, vijeće je donijelo odluku da prioritet da onim programima i aktivnostima koje imaju za cilj potaknuti održivi i uključiv rast u Europi te poticanje zapošljavanja, uključujući i za posebne e, ciljeve politika koji se tiču zapošljavanja mladih, istraživanja, Erasmus, malih i srednjih poduzeća, kao i poticanje gospodarskog oboravka. Drugo, Vijeće je uzelo u obzir e, trajne napore koje poduzimaju države članice kako bi konsolidirale svoje nacionalne proračune. Posebno je naglasak stavljen na vršenje kontrole nad administrativnim troškovima u skladu sa politikama koje se provode u državama članicama. To je načelo dobrog financijskog upravljanja. Treće vijeće predlaže da se ukinu e, marže e, što se tiče gornje granice u okviru višegodišnjeg financijskog okvira kako bismo e, se mogli nositi sa nepredviđenim situacijama. Gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici, sada ću kratko iznijeti u glavnim crtava stajalište vijeća temeljem svih naslova i podnaslova. Krenut ću od prvog naslova, a to je održivi rast. Vijeće posebnu pozornost pridaje ovom proračunskom naslovu, budući da odgovara području gdje su aktivnosti Europske unije od velike dodane vrijednosti ima ključnu ulogu u okviru strategije Europa 2020. a to se posebno odnosi na istraživanje, konkurentnost, poduzetništvo i inovacije. Pod podnaslom 1a konkurentnost za rast i zapošljavanje vijeće podržava aktivnosti koje podupiru konkurentnost malih i srednjih poduzeća te ulaganja u obrazovanje i povećanje ljudskih vještina kroz programe Erasmus za sve. E, rezovi u ovom podnaslovu koncentriraju se na velike infrastrukturne projekte i to na temelju očekivane apsorpcijske sposobnosti, dovršavanje prethodnih e, programa također. Rezovi koji se odnose na velike projekte poput ITER i e, transeuropske mreže u skladu je sa pristupom koji je nedavno iznijela komisija, a to je da se e, sredstva za Horizont 2020. Erasmus i Kozme usmjere na prvi dio višegodišnjeg financijskog okvira, te da se određena izdvajanja odgode za kasnije godine kada je riječ o velikim infrastrukturnim projektima. Vijeće je također željelo da imamo odgovarajuću razinu e, sredstava za plaćanje za strukturne aktivnosti. Prema tome dogovoreno je pod, naslovom 1b e, kohezija za rast i zapošljavanje da e, sredstva za plaćanje budu veća za 7,5% u odnosu na 2013. Sukladno zaključcima Europskog vijeća od 27. srpnja dodjela 6 milijardi eura inicijativi za zapošljavanje mladih omogućit će da e, se prve isplate u korisnicima e, u onim područjima Europske unije gdje je visoka stopa nezaposlenosti mladih e, mogu očekivati već od siječnja 2014. Što se tiče drugog naslova, očuvanje prirodnih resursa i upravljanje njima, vijeće predlaže da se stabilizira razina izdvajanja u usporedbi sa razinom iz 2013. Vijeće se slaže da treba malo povećati izdvajanja za rashode povezane s tržištem i za Europski fond za jamstvo u poljoprivredi i to u iznosu od 0,2%. To treba podijeliti između Europskog fonda za jamstvo u poljoprivredi i Europski pomorski fond i Fond za ribarstvo. I to na temelju posljednjih dostupnih podataka. To je naravno nešto što će podlijegati revizije nakon prezentacije komisije, e, tradicionalne, e, tradicionalne uobičajenog pisma o izmenama u 11. mjesecu. Što se tiče trećeg naslova, građanstvo, sloboda, sigurnost i pravda, vijeće predlaže umjereno smanjenje sredstava za plaćanje i preuzete obveze Vijeće podržava e, sredstva, odnosno iznose koje je predložila komisija u vezi sa azilom i migracijama, a inicijative u području očuvanja vanjskih granica, pravosuđa, e, javnog zdravstva i potrošača. Što se tiče četvrtog naslova EU kao globalni čimbenik, e, vijeće odražava, održava odnosno predlaže niže iznose za sredstva za obveze i sredstva za plaćanje nego što je to učinila komisija kako bi se uzeli u obzir realni, e, realne mogućnosti apsorpcije. Ovaj naslov zajedno sa e, na, pod 1a i 1b te naslovom 2 ovisit će o izjavi o sredstvima za plaćanje u kojem vijeće predlaže komisiji da predloži e, nacrt izmjena proračuna ukoliko ne budu dovoljna sredstva za plaćanje 2014. kako bi se e, pokrilo sve iz tih naslova. Što se tiče petog proračunskog naslova, administracija vijeće podržava napore koje su institucije poduzele kako bi se ograničili rashodi u njihovim projekcijama proračuna, uključujući i smanjenje broja zaposlenih u skladu sa ciljem od 5% u razdoblju od 2013. do 2017. Međutim, postoji e, dodatne mogućnosti za uštedu koje smo utvrdili. Vijeće predlaže da se uklone sredstva iz projekcija institucija koja se tiču e, korekcije plaća za 2011. i 2012. Vijeće naime smatra da e, nije na europskim institucijama da e, donose bilo kakve odluke prije odluke Europskog suda. Sličan pristup imamo i kada je riječ o decentraliziranim agencijama. Tu vijeće podržava usporedive rezove i u sredstvima za plaćanje i sredstvima za obveze e, u odnosu na broj djelatnika. Nadalje, vijeće kao i obično nije mijenjalo odjeljak proračuna koji se tiče Europskog parlamenta. Što se tiče naknade šestog naslova predlažemo se sa iznosima koje je predložila komisija. Uvaženi zastupnici, vjerujem da je stajalište vijeća o nacrtu općeg proračuna za 2014. godinu uravnotežen te da se uzima u obzir potreba za eh, uračunavanjem teške gospodarske situacije u državama članicama te da se osiguraju dovoljna sredstva u proračunu Europske unije za nove programe i aktivnosti. Promiče se rasti eh, fiskalna eh, konsolidacija. Svi se slažemo kada je riječ o važnosti i dodanoj vrijednosti programa i aktivnosti koje se provode na razini Europske unije, te svi podržavamo da trebaju postojati odgovarajuća financijska sredstva za to. S time se slažu i ministri financija. Istovremeno vežu nas ciljevi koji se tiču proračunske discipline te nacionalni ciljevi za smanjenje e, državnog duga i deficita. U tom kontekstu svaki dodatni euro u proračunu Europske unije e, vrlo je veliko opterećenje za državne proračune i to je nešto što svi moramo imati na umu. Prema tome trebamo odrediti prioritete i pronaći dobar balans. S jedne strane moramo se pobrinuti za E, pravovremeno provedbu programa i aktivnosti, istovremeno ograničavajući deficit u državnom proračunu na odgovarajuću razinu. Ja računam na vaše razumijevanje i potporu u ispunjavanju toga cilja. Gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici, proračun Europske unije za financijsku godinu 2014. imat će ključnu ulogu u podržavanju gospodarskog oporavka, te će poticati rasti zapošljavanje i potaknuti e, ljudski i produktivni kapital te ulaganja. Nadam se da će nas, e, da ćemo se rukovoditi tim e, zajedničkim ciljem i tijekom predstojećih razgovora, te da ćemo pokušati i uspjeti doći do dogovora vezano uz proračun za 2014. Hvala na pozornosti. Hvala gospodine Rinkusa. Sada dajem riječ gospodinu Levandovskom. Izvolite. Predsjedniče, ministre, uvaženi zastupnici. Današnje zasjedanje je druga prilika nakon trijaloga da izrazim e, moju zabrinutost sa stajalištem vijeća za prijedlog e, općeg proračuna za 2014. Kada smo predstavljali nacrt općeg proračuna za 2014. naša poruka je bila jasna. Dakle, moramo djelovati brzo iz više razloga. Ovaj smo proračun pripremali u specifičnom kontekstu u okviru naprednih priprema za višegodišnji financijski okvir. I to se sve odvijalo kasnije nego što uh, smo trebali to učiniti. na tome smo radili u lipnju već, i već u našem prijedlogu zbog niskih najviših granica naš prijedlog je bio dakle šest, manje za 6%, dakle i to je dakle jedna milijarda eura manje od onoga što nam je potrebno za plaćanja i 8,5 milijardi manje. I to ne može biti rutinski način za rezanje sredstava, tako da sam zabrinut zbog stajališta vijeća. Dakle, govorimo o već vrlo niskim iznosima, a vijeće to još uvijek želi smanjiti. Dakle, smanj, vijeće traže da se smanje 240 uh, e, milijuna plaćanja i jedna milijarda obveze. Mislim da tu nema logike. U kontekstu svih obećanja da bismo trebali iskoristiti sva, sve alate koje imamo na raspolaganju kako bismo poticali rast i konkurentnost u Europi, e, slab oporavak europskog gospodarstva u ovoj i u sljedećim godinama. No, rezovi u strukturnim fondovima neće pomoći i ovo je zato što je to instrument koji će upravo potaknuti rast i konkurentnost. Najveći rezovi su u naslovu koji sadrži alate za male i srednje, male srednja poduzeća Kozme i Horizont 2020. Zatim ono što je smanjeno je administrativna podrška istraživanju te u dijelu koji se odnosi na infrastrukturu, a mislim da bi to moglo naškoditi provedbi tih programa u vanjskim aktivnostima. Znate što se događa u susjedstvu Europe, na primjer Sirija i rezovi u tom dijelu bi također mogli naštetiti ispunjavanju naših obveza prema našim partnerima. Isto tako ne mogu prihvatiti obrazloženje da se to čini zato što su nam potrebne marže za fleksibilnost te za neočekivane situacije u 2014. godini to je u srži fleksibilnosti i specifičnih instrumenata da mobiliziramo sredstva koje imamo iznad granica, a ne koja su ispod gornjih granica. Tako da mislim da to nije dovoljno dobro obrazloženje za ostavljanje marži za sljedeću godinu. Te konstantni napori da se stalno snizuje ono što se već i onako, što je već i onako sniženo, nisam zadovoljan sa um, s stajalištem vijeća za 2014 zato što znamo kako izgledaju životni ciklusi velikih projekata u Europi. 2013. neće biti mm, završna godina, dakle imamo 2014. i 2015. u kojoj se još provode određeni projekti. Znamo kakva je situacija u Europi i na tržištu rada u Europi, tako da mislim da bismo se ovaj puta doista trebali potruditi i možda bi zajednički sastanak o razvoju plaćanja moglo, mogao biti prava prilika da se raspravlja o toj temi te o tome kako na koji način provoditi projekte u Europi u e, sljedećih nekoliko godina. Tako da sam doista zahvalan na, tom, na toj mogućnosti da pronađemo odgovarajući pristup za djelovanje u ovom vrlo teškom trenutku u Europi. 90% plaćanja su takozvani e, diferencirani troškovi, a samo 10% su troškovi koji su namijenjeni novim programima i novoj financijskoj perspektivi za razdoblje 2014. do 2020. Ako sud odluči drugačije, dakle postupit ćemo prema toj odluci. Riječ je o vrlo e, strogom pristupu a međuinstitucionalni sporazum kaže da sve institucije moraju e, ostvariti rezanje troškova za 1% i naravno sve institucije se toga moraju pridržavati. I sada bih zamolio vas, uvaženi zastupnici, da uzete, uzmete u obzir ove argumente kad budete e, radili na pripremi vašeg mišljenja za, dvije, za proračun za 2014. E, dostavit ćemo vam jedan popis e, projekata, vidjet ćete na koji način dakle, mi radimo procjenu troškova za budućnost i veselim se dobroj suradnji u budućnosti. Moramo uzeti u obzir ono što, ono što sada znamo. Moramo se dakle e, držati E, sporazuma, posljednjih sporazuma za razdoblje 2014. do 2020. a to se odnosi na Kozme, programe Kozme i Horizon 2020. a druga bi trebala biti rutinska o poljoprivredi i ribarstvu. Budimo optimistični i nadajmo se da ćemo e, dovršiti ovaj postupak u roku od 21 dana te da ćemo imati zadovoljavajući ishod ovih pregovora. Hvala vam gospodine Levandovski, gospodine povjereniče. A sada dajem riječ gospođi Holheimer Moniki, ona izvjestiteljica za Europski parlament. Gospodine predsjedavajući, E, predstavniče e, Europske komisije, dame i gospodo. Možda na početku možu dati nekoliko općenitih komentara vezanih uz proračun za 2014. prije nego što prijeđem na proračun za Europski parlament. Čula sam e, što kaže vijeće da oni ne žele nastaviti sa općim rezovima u svim područjima, već odabiru područja, no ono što mene iznenađuje jest da se čini da oni ne uzimaju u obzir proračunske probleme koje svaka od zemalja ima. Mi mislimo da svaki proračunski rez mora biti usklađen sa onim e, poteškoćama s kojima se svi suočavamo u vlastitim zemljama. Gospođa Jensen će o tome više govoriti kasnije i prije nego što uopće počne govoriti, ja bih je već unaprijed htjela podržati. Kada je riječ o Europskom parlamentu, ja bih e, možda prije svega mogla reći da je Europski parlament spreman uskladiti svoj proračun sa stopom inflacije Nalazimo se u posebnoj situaciji ovdje u Europskom parlamentu i to zbog toga što u ovom zakonodavnom razdoblju možemo očekivati rast od 2,2%. Moramo jednostavno prihvatiti da e, postoji određena cijena koju treba platiti za demokraciju, tako što ne možemo promijeniti. Naravno, nastavljamo blisko surađivati sa odborom regija i socijalnim i ekonomskim odborom. Do sada još nismo uspjeli e, iznjedriti konkretne brojke. Nadam se da ćemo imati konkretne brojke čim završimo s tim pregovorima. kako proračun Europske unije će također biti štedljiv proračun. Više nećemo moći imati stope rasta, već možemo očekivati općeniti pad, odnosno rez od posto e, uzevši u obzir naravno troškove izbora i troškove pristupanja Hrvatske. E, osobito kad je riječ o Europskoj služi za vanjske poslove moram reći da je moj dojam, a osobito sam ga stekla za vrijeme e, trijaloga, nisam sigurna je li vijeće u potpunosti predano ideji postojanja te službe, Europske službe za vanjske poslove. E, dakle, porast od 1,7% posto je vrlo skroman porast da e, i to je naravno blaga, blag e, komentar. E, dakle, osobito kad je riječ o sigurnosnim pitanjima i e, kad je riječ o aferama poput nedavne afere Edwarda Snowdena, mislim da treba dobro razmotriti ovo pitanje i određene tehničke aspekte ovog pitanja. Kad je riječ o drugim institucijama, nisam uvjerena da smo e, da radimo u skladu sa onom okvirnom analizom koju smo mi podržali bojim se naime da budemo li e, podupreli rezove u svim područjima da će doći i do rezova u područjima za kojima ne želimo dakle u svakom slučaju moramo vidjeti da li je ovaj temelj koji sad imamo preodgovarajući temelj za daljnje rasprave Riječ dajem gospođi Jensen. Hvala vam lijepo predsjedavajući. Pa reakcija u parlamentu na prijedlog proračuna koje nam je vijeće iznijelo je naše razočaranje. Razočaranje što režu sredstva e, upravo za rast i zapošljavanje, a i za plaćanje. i dovodimo sada u pitanje obveze koje je Europska e, unija preuzela u smislu plaćanja. Naravno takvo e, stanje je neodrživo. tu govorimo već i o onom rezu od 5 do 6% za ovu godinu godinu. E, vijeće reže iznose za istraživanja, za inovacije i time ide u smjeru suprotnom od onog sporazuma koji smo postigli o višegodišnjem financijskom okviru u srpnju. Tamo smo dogovorili da bi 2014. godine trebalo pojačati plaćanja za istraživanje inovacije i doista je skandalozno da sada vijeće svojim prijedlogom ide u suprotnom smjeru i ne omogućava da se izdvoje sredstva za zapošljavanje, osobito za zapošljavanje mladih, a to je gorući problem u mnogim zemljama. I u nekim drugim e, područjima Također imamo problem recimo stanje u Siriji, veliki broj izbjeglica također postavlja određene zahtjeve pred naš e, proračun. Znamo e, također da su sredstva za takve programe već toliko niska da je takvo stanje neodrživo. Zatim kad je riječ o agencijama mi se ne slažemo također sa e, komisijom. Moram reći da nadzorna tijela u financijskom sektoru su također agencije kojima su sredstva potrebna i pratit ćemo što će se u pregovorima tu događati. Naravno, još uvijek nismo sigurni koliko visoki moraju biti određeni iznosi jer nismo niti sigurni kada će doći zahtjevi za plaćanje od pojedinih e, programa sada e, su neki iznosi toliko niski da je to doista bolno i komisija već ove godine ima problem sa plaćanjem svojih računa. Sljedeće godine stanje bi moglo biti još teže, a to je neprihvatljivo. Neprihvatljivo je da komisija bude u takvom stanju i zato će parlament uvelike pratiti što će se događati sa odobrenim sredstvima za plaćanje u narednim pregovorima. U svakom slučaju pregovori koji nas čekaju neće biti jednostavni i biti će uvelike povezani sa pregovorima o e, izmjenama proračuna za ovu godinu, a to je sljedeća tema na našem dnevnom redu. Zahvalila bi litavskom e, predsjedavanju na uvodnom poslu koji su odradili uoči pregovora. Ja također vjerujem u dobru suradnju i u moje zemlje uvijek kažemo da ako postoji dobra volja, postoji način da se nešto postigne i ne sumnjam da će litavsko predsjedništvo uspjeti pronaći rješenje, ali sigurna sam da neće biti jednostavno ako sve zemlje samo žele štediti i štediti i ne sagledavaju stvarnu situaciju. Dakle, komisiju moramo, e, moramo komisiji omogućiti da može platiti svoje račune. Hvala. Hvala vam. A sada Riječ ima gospodina Hvala gospodine predsjedavajući. Ja ću nešto reći o proračunu za 2014. i izmjenama proračuna za 2013. Jedan i drugi moraju dovoljiti istim političkim zahtjevima a to znači da moramo poštivati postignuti dogovor među trima institucijama o višegodišnjem financijskom okviru, a to znači jednoglasno prihvaćanje svih vlada na najvišoj razini. Istovremeno, ministri zaduženi za proračun to ignoriraju. Nacrt proračuna za 2014. godinu usvojen 2. rujna donose neke rezove odnosu na prijedlog komisije i to u prioritetnim područjima koje smo definirali kao što su inicijativa za zapošljavanje mladih, istraživanje, pomoć malim i srednjim poduzećima, Erasmus za sve i fondovi e, koji služe za poticanje gospodarskog rasta. Pitam se čemu služi Koreper ako nije u stanju izvijestiti ministre zadužene za proračun o političkim odlukama koje je donijelo Europsko vijeće i koji su dobili političku i pravnu potvrdu u Vijeću za opće poslove. Da li parlament taj koji treba paziti da ministri financija slušaju naloge svojih vlada? Mi smo mjesecima pregovarali o općem proračunskom okviru i dogovor koji je postignut dobio je potporu parlamenta u srpnju velikom većinom glasova i sada je došao trenutak da svi pokažemo da radimo u dobroj vjeri te da ispunimo svečane obveze koje smo preuzeli na sebe. S druge strane, e, mi smo pregovarali prema načelu da ništa nije dogovoreno dok nije sve dogovoreno. Postignut je dogovor o svemu, sada to treba primijeniti. Rimljani su, imaju jednu izreku, pakta Isto vrijedi i za izmjene proračuna i za odobrena sredstva za plaćanje za 2013. godinu. Ove godine smo izglasali prvu tranšu sredstava koja nedostaje. Komisija će predložiti odmah i drugu tranšu iznosu od 3,9 milijardi eura. Dok se ne da službeno zeleno svjetlo od strane e, tijela e, za koje je to zaduženo od strane vijeća Proračunski okvir za 2014. do 2012. neće se naći na glasovanju ovdje na plenarnoj sjednici. Mi smo to bili predvidjeli na ovom zasjedanju, međutim sada je to predviđeno za drugu sjednicu u listopadu, prema tome to je već odgoda od mjesec dana, ako bude potrebno mi ćemo to još odgoditi. U međuvremenu smo održali trostrani sastanak o plaćanjima. Ja zahvaljujem Litavskom predsjedništvu što su prihvatili načelo koje je prethodno predsjedništvo odbilo. Na temelju toga nadamo se da ćemo riješiti sve probleme vezano uz ovu godinu i 2014. Sve političke odluke su donesene, sada ih samo treba primijeniti. Hvala. Hvala gospodine Lamasur, a sada riječ ponovno dajem gospodinu Rimkunasu. Hvala gospodine predsjedavajući, uvaženi kolege zastupnici. Želim eh, zahvaliti povjereniku Levandovskom, izvjestiteljici zastupnici Hofmajer i zastupnici Jensen te gospodinu Lamasuru na vrijednim komentarima. U ovome trenutku mišljenja smo da je bolje razumijevanje uzajamnih stajališta kada je riječ o prijedlogu vijeća nacrta proračuna za 2014. godinu naš glavni cilj. Mislim da smo to postigli i to nam otvara vrata za početak stvarnih pregovora o pregovoru za 2014. godinu to u predstojećim mjesecima. Smatram da je današnja rasprava dobra početna točka za daljnji rad. Htio bih dodati da e, se oslanjamo na potporu komisije, računamo na komisiju e, koja kao i obično pomaže u pregovorima i povjereniče Levandovski mi se radujemo budućoj plodnoj suradnji. Želim vam dati jamstva da će litavsko predsjedništvo dati sve od sebe kako bismo došli do pozitivnog ishoda pregovora. Hvala vam svima na pozornosti i dopustite mi da poželim parlamentu uspješan rad kada je riječ o analizi stališta vijeća i radujemo se pregovorima tijekom listopada i studenog. Hvala. Hvala vam. Ovime je rasprava završena. I idem, prelazimo sada na izvještaj gospodina Lavije. Dakle,